je suis obligée de faire la police. mes chers collègues euh, je vous prie de reprendre euh, dragi kolege i kolegice molim da ponovno zauzmete mjesta e, nastavljamo sastanak e, e, malo kasnimo pa se ispričavam gospodinu Garkovu a kojem ću odmah dati riječ imamo nešto izvanredno E, imamo dijalog sa Eulizom u našoj vječnici. E, neki e, kolege i kolegice moraju biti na plenarki, recimo Katarina Kinići. Prije no što vam dadem riječ, E, podsjećam vas na naš sastanak 21. ožujka ujutro i popodne u Briselu. Evo, toliko za vašu informaciju kako biste se mogli organizirati. Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozdravimo ovdje gospodine Garkov. Vi ste izvršni direktor agencije EU eh, e Liza, svi je poznaju, agencija za operativno upravljanje velikim informacijskim sustavima na području slobode, sigurnosti i pravde. Dobrodošli mm, vi eh, upravljate eh, sustavom SIS i e, visom kao i eurodakom naša e, naš odbor e, želi saznati nešto o izazovima, nedostacima i dobrim praksama vaše agencije u vezi sa razmjenom informacija i interoperabilnošću. To je sada na dnevnom redu Europske unije razlog e, je to našeg poziva da dođete ovam. E, e, naš je mandat usko vezan sa operativnim aspektom vaših odgovornosti u EU Olizi. Da ne duljem, dajem vam riječ. Imamo sljedeće načelo E, imate svoje izlaganje, a zatim ćemo imati pitanja i odgovore u, po sistemu ping-ponga. Pitanje, odgovor. Evo, imate riječ, gospodine Garkov. Zahvaljujem predsjednice, uvaženi zastupnici odbora. Prije svega zahvaljujem na ovoj prilici da razmijenimo razmišljanja o načinima na koje moderne tehnologije mogu doprinijeti učinkovitijoj borbi protiv terorizma. Pratio sam s velikim zanimanjem prethodnu raspravu i za početak želim reći da je pred Europom dvostruki izazov. S jedne strane želi ostati otvorena e, ostatku svijeta, ali istovremeno i biti sigurna. Također želim reći da svaki EU građanin ima pravo osjećati se sigurnim u svojoj zemlji i u svojoj kući, u svom domu i upravo zato sigurnost građana je jedan od važnih prioriteta Europske unije. Nakon terorističkih napada u posljednjih nekoliko godina jedan nedavno istraživanje Eurobarometra pokazalo da 95% europskih građana koji su ispitani smatraju da je terorizam veliki izazov i zato e, bi protiterorističko djelovanje trebalo biti prioritet. Europska agenda za sigurnost također prioritizira kao jedan od tri prioriteta terorizam i borbu protiv terorizma kao područje u kojemu Europa može dati stvarno dodanu vrijednost, te također želim reći da danas e, smo svjedoci jednom fenomenu, a to je da borba terorizma i interna sigurnost u cijelosti su potpuno pokretani e, obavještenim informacijama, obavještenim podacima. I upravo zato e, razmjena podataka između IT sustava za koje agencija odgovorna danas i biti će odgovorna u budućnosti igra sve ključnu ulogu razvoju odgovarajućeg i snažnog e, odgovora na terorističke izazove. I dopustite sada da krenem e, možda time što ću reći nešto očigledno, očigledno možda i iz prethodnih e, rasprava, to je da je šengenski informacijski sustav najjači sustav koji doprinosi internoj sigurnosti i da se u velikoj mjeri koristi od strane policijskih i pravosudnih vlasti za sprečavanje ozbiljnog e, i organiziranog kriminala i borbu protiv terorizma. Omogućuje provjeru osoba te također e, prijetnju e, javnoj sigurnosti. Vijeće od komisije zatražilo konkretnije djelovanje za jačanje odgovora na terorizam i posebice E, na, e, na izazov stranih boraca. Znači od siječnja 2015. to je činjenica i od tada ono što vidimo je stalni trend za širu i širu e, korištenje sis 2016. imali smo više od 4 milijuna pretraga u sustavu i za 2017. podaci pokazuju da možemo očekivati barem 25% više pretraga, što znači da je SIS-2 nešto što politička zajednica u Europi prepozna kao najvažniji najučinkovitiju platformu za razmjenu informacija i to podupire napore za borbu protiv terorističkih e, kaznenih djela. Što se tiče e, podataka povezanih sa člankom 36 e, koji je spomenuo govornik, želim reći da krajem 2017 je došlo do 35% povećanja e, podataka pohranjenih u sustavu, što znači da za prvo dvije godine informacije povezane u članak 36 u sustavu su se gotovo udvostručile, i to je dokaz za veliko korištenje sustava i važnost koju policijska zajednica u Europu pri, e, pridaje tome. Te posljednja činjenica koja pokazuje učinkovitost i važnost sustava da je došlo do 30. povećanja pozitivnih rezultata u odnosu na prethodno razdoblje. Znači sustav daje bolje rezultate. I također u kontekstu sustavnih provjera E, putnika na vanjskim granicama od 7. E, travnja 2017. SIS-2 da je vrlo važna platforma za graničnu stražu za učinkovito izvršavanje njihovih dužnosti. A kako bi sustav i dalje bio usklađen s novim izazovima i novim zahtjevima, agencija je provela nužne tehničke mjere kako bi omogućila sustavne provjene bez e, smanjenja učinkovitosti za zemlje članice. Znači, važno je da reći da je danas sustav učinkovit, e, funkcionalan i da ga policijska zajednica koristi, ali on također treba biti pripravan i za budućnost. Teroristička prijetnja evoluira, a i naši sustavi treba evoluirati u skladu s time. Posebice SIS-2 kao glavni alat za podupiranje napora e, poljske zajednice u Europi na razvoju adekvatnog odgovora i u tom smislu e, reformni paket za SIS-2 koji uključuje važne tehničke operativna poboljšanja u sustavu je od ključne važnosti i sada je to u procesu pregovora, ali nadam se da Znači, će se to materializirati uskoro što će agenciji dati mogućnost da dalje jača sustav i dalje još bolje alate e, zajednici u Europi za e, provođenje svojih zadaća. A uskoro SIS-2 će imati biometrijske mogućnosti. 6. ožujka će to biti uvedeno. Znači od 6. ožujka e, Policijska zajednica u Europi imat će SIS-2 sa biometrijskim podacima što će omogućiti veću učinkovitost sustava i također cijeloj e, zajednici za provedbu zakona da bolje provodi zakon i svoje zadaće. Druga dva sustava koje izravno doprinose borbi e, protiv terorizma i unutarnje sigurnosti e, i to su sofisticirani alati za za vizni sustav. Vizni sustav e, također i konzultacija između e, VIS podataka i SIS podataka. Isto se odnosi na Eurodak gdje e, se pretraga omogućila policija 2015. i moram reći da od 22.6.2017. Europol je povezan s Eurodakom i može pretraživati sustav za svoje istrage. No, dakle, Eurodac primjenjuje iste principe kao i SIS-2. Sustav treba osigurati za budućnosti i gledati u budućnost i omogućiti da daje relevantne mogućnosti e, zajednici za provedbu e, zakona. Znači uredba Eurodac koja je trenutno u procesu legislativnih pregovora dati će E, omogućiti ćete nove svrhe sustava, znači s jedne strane omogućiti to sofisticiranim, bolje usklađenim svrsi e, i bolje odgovor na migratorne pritiske u kontekstu migratorne reforme, i istovremeno s novim sposobnostima sustava, alfanumeričkim podacima, novim e, biometrijskim podacima kao što su digitalne fotografije i sustav prepoznavanja lica, to će također dati policijskoj zajednici e, bolje mogućnosti provjere i izvršavanja dužnosti. I evo još jednom, nadam se da će nova uredba o Eurodaku uskoro biti pretočena u legislativnu stvarnost, ali govoreći o novim sustavima i sadašnjim sustavima moramo gledati prema budućnosti. Naime, znamo da je informacijska arhitektura e, pod unutarnjih poslova i pravosuđe e, je e, nešto što se razvija. Znači, prvo ćemo imati nove sustave koji će doći, to je ES sustav, sustav ulazaka i izlazaka, e, koji će u prosincu stupiti na snagu i dati dodatne alate graničnim službenicima e, da otkrivaju krađe identiteta i kriptovane dokumente jer e, e, krađa identiteta, prevara s identitetom je jedan od ključnih problema na granici na što se fokusira na to. Što se tiče visa, e, teroristi više neće moći neopaženo provesti preko granice i ES također će također znatno doprinijeti unutarnjoj sigurnosti u Europi. ETS je još jedan sustav koji će doprinijeti E, internoj sigurnosti i također borbi protiv terorizma te će pomoći utvrditi e, državne trećih država koje ne moraju imati vizu i utvrditi sigurnosne rizike prije nego što pređu granice, znači granična streže i e, policajci će moći bolje donositi informirane odluke. No, također je važno spomenuti a u kontekstu prethodne rasprave da sustavi i informacije koji se koriste u silocima ne daju najbolje rezultate. Znači, Europska komisija nedavno predložila predlog interoperabilnosti koji će to promijeniti, a što se tiče učinkovitosti i doprinosi obeštenih sustava internoj sigurnosti i borbi protiv terorizma, jer potrebno osigurati i dati puno sofisticiranije alate nacionalnim e, vlastima i krajnjim korisnicima za nužne informacije u pravnom trenutku, u pravom trenutku da se donesu informirane odluke. Znači interoperabilnost ne znači stvaranje novih baza podataka ili dupliciranje postojećih. Interoperabilnost je e, nešto što nam omogućuje da ono što postoji bude učinkovitije korišteno i zato je to ključan korak napred u evoluciji informacijskih i obavještajnih sustava u Europi i biti će glavni alati za e, policijsku zajednicu i borbu protiv terorizma. Evo riječ ili dvije o samo interoperabilnosti i kako možemo doprinijeti. Postoje četiri ovdje e, stvari. E, e, detektor e, višestrukih identiteta će spriječiti mogućnost korištenja višestrukih identiteta. Recimo neki od napadača u terorističkim napadima su imali recimo 14 identiteta samo u Njemačkoj. I zajednički repozitorij identiteta više neće biti mogući jer svi identiteti po korištenjem biometrije Znači, će biti povezani s istom osobom, znači nacionalne europske vlasti moći će brže donositi e, informirane odluke, a zajednički biometrijski podaci e, putem Europskog e, portala za pretraživanje krajnjim korisnicima će omogućivati izravni pristup, pristup EU bazama podataka sa punim pristupnim pravima E, znači sam portal za pretraživanje neće e, ništa promijeniti u pristupu sustavima, samo će učinkovitije omogućivati e, određenim tijelima da pristupe. I također pitanje interoperabilnosti vjerujem da će omogućiti i pomoći međusobnom povjerenju između zemalja članica i treba biti jasno da novi sustavi i infrastrukture će sve izmijeniti u borbi protiv terorizma. I evo, želim samo podsjetiti da EU-LIZA već djeluje i nastaviti će djelovati kao pružatelj visoko kvalitetnih usluga i evoluirati će sustave kako bi bolje koristili krajnjim korisnicima i politikama. Jedan primjer, recimo funkcionalnosti povezane sa E, praćenja stranih boraca i člankom 36 u 2015. akcijski plan o kvaliteti podataka koji koordinira uliza na EU razini je ključan jer kvaliteta podataka je ključna za učinkovitost sustava i odgovarajuću reakciju na turističku prijetnju. A misija agencije je podupirati ovu tehnologiju kako bi Europa e, bila sigurnija. Mi ćemo nastaviti svoju misiju u dolazetim godinama i neto doprinosti sigurnosti u Europi i razvijat ćemo e, sustave i usluge kako bi alati ključni za borbu protiv terorizma i internu sigurnost u Europi u potpunosti ispunjavali svoje potrebe i zahtjeve koje pred njih postavljaju politike. Hvala. Hvala, hvala lijepa gospodine Garkov na ovoj prezentaciji. Naročito e, smo zahvalni za ove detalje, ali i nada u poboljšanje interoperabilnosti kao i kvalitativni skok na području sljedivosti i prevencije atentata. Jer to je aktualnost i stvarnost našeg europskog društva, prijetnje. E, sada ćemo e, imati raspravu, postavljanje pitanja. E, prvo gospodin nismo čuli, a onda Nuno Melo prvi govornik će biti. Yes. Uh, yes, because, uh, uh, Pratimo, uh, slijedimo je protokol. Je prvi i onda Nuno Melo. Imate svaki jednu minutu. Biti ću kratak. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Hvala na gostoljubivosti agencije koju smo iskusili u mnogim navratima. imam o tome i osobno iskustvo. Interoperabilnost. E, svi mi u parlamentu želimo raditi na tome. E, kako je vaša agencija e, stoji na tom području? imamo SIS, e, imati VIS, e, imate mnogo toga na tanjuru, dakle e, sve više koristimo te sustave pa imate sve više i više posla sada govorimo i o interoperabilnosti naš je san u, parlament da, u parlamentu da usavršimo i interoperabilnost kako gledate na kapacitet agencije da izvršavate sve ove zadatke koje želimo da e, ispunjavate? Kako, e, imate li te sposobnosti? Izvolite, gospodine Garkov. Hvala na pitanju. U sljedećih 3 do godina biti će niz budućih inicijativa za koje će biti agencija odgovorna primjer interoperabilnost, ali još i drugi ulazici, izlasci ES, e e, e, s promjena viznog sustava, ovaj, odnosno prenaka viza sustava i također E, postoji niz izazova, još sve veći broj dionika ovisi o agenciji. Dakle, naravno da to ovisi o sposobnosti agencije da izađe na kraj s tim izazovima. Znači, za ovih pet godina postojanja agencije nije zapravo se jačala kadrovski, bez obzira na činjenicu da su njezne dužnosti i doprinos zemljama članicama e, sve više rasle. Znači, sada je pravi trenutak e, da europske institucije odgovorne za resurse alocirane agenciji pogledaju Eulizu i da nam daju odgovarajuće resurse kako bismo mogli dati ono što se od nas očekuje. Posebice ako ti resursi idu dva smjera, naravno da to nije u vašim rukama nego našim, ali treba nam vaša potpora Radi se o kapacitetu operativnih e, mjesta u Strasburu. Neće biti dovoljno da e, za ono što e, je pred nama u smislu zadataka, zato trebamo potporu vijeća i parlamenta. A druga stvar je kadrovska opremljenost. Naime, treba ćemo se kadrovski znatno ojačati. Znam da u brojnim legislativnim prijedlozima koji su trenutno podneseni postoje dodatni resursi koji su alocirani, ali to je u specifične svrhe. Međutim, da bismo zadržali operativnu razinu agencije i sve veći doprinos koji se traži od agencije, treba nam više resursa zbog toga što agencija zapravo nije bila dizajnirana izvorno za ovaj opseg rada i za mnoge funkcije, a to je nešto što se kaže evaluacija agencije koja je napravljena 2016. i u nedavnoj razrišnici koja je u finalizaciji sada. U mnogim područjima nemamo dovoljno resursa ili nemamo odnosno imamo samo jednu osobu koja radi posao. Znači u tom smislu doista nam treba hitno, eh, hitni dodatni kadrovski resursi kako bismo mogli odraditi sav taj posao i E, sve e, u smislu sadašnjih e, odgovornosti i računamo na parlament da nam to omogući. Hvala lijepa. Čuli smo vašu poruku jasno i glasno. Dakle, više proračunskih sredstava za EU-lizu. Nuno Melo sada ima riječ. Imate jednu minutu za pitanje, izvolite. Govorit ću portugalski E, interoperabilnost je bila e, vrlo važna riječ u ovom izvještaju. Za mene e, je važan ovaj povijesni trenutak. Pitanje je sljedeće. Gdje ste vidjeli da interoperabilnost manjka? Gdje je to bilo najočitije u posljednjim događanjima u Europi? 14 e, identiteta u jednom njemačkom slučaju, jednom njemačkom slučaju. Imate li i drugih sličnih primjera? Moje drugo pitanje. E, koje zemlje, e, imajući na umu prijašnje slučajeve, za koje zemlje E, u kojim zemljama ste imali najkritičniju e, razmjenu informacija ili pomanjkanje e, informacije jesu li neke zemlje više manjkave u tom smislu od drugih hvala lijepa evo imate riječ hvala vam na pitanjima E, nažalost, ne mogu vam dati potpuno odgovor na ovo pitanje. To je operativa e, gdje policija ima odgovornost i mislim da su prijašnji govornici odgovorili na takva pitanja. Pitanje o mm, interoperabilnost. E, primjer koji sam dao je očit još jedan primjer su e, pariški napadi 2015. Poznato je e, da je vođa e, tih terorista putovao nekoliko puta preko vanjskih granica Unije u Siriju pa natrag i vlasti ga nisu identificirale. To interoperabilnost na kraju dana je tehnička mjera koja ne može e, riješiti probleme može samo olakšati rješavanje problema još jedan primjer bi mogao biti e, e, odgovor na migracijsku krizu postavljeno je pitanje o tome čuo sam odgovor od govornika ilegalna migracija i terorizam koja je tu veza na vrhu migratorne krize u Grčku e, deseci tisuća ljudi su stizali u Grčku pa je bilo teško ih e, ispravno identificirati i provjeravati. E, većina provjera je napravljena, ali ipak su se neki provukli kroz rupe u tom sustavu i ušli u Europu nezapaženo Ostatak odgovora su operativne odgovornosti država članica. E, razmjena informacija. Nažalost, agencija nema mandat da e, istražuje način na koji države članice razmjenjuju e, informacije. Međutim, mogu reći da postoji očit trend da se SIS e, e, sve više koristi. E, više od 4 milijarde potraga je izvršeno od 2016. 50% više nego 2015. A to se, taj se postotak još povećao od 2017. Da, Razmjena informacija po sistemu SIS e, stalno raste i obogaćuju e, razni drugi tipovi informacija. Imamo razliku između doprinosa e, raznih država članica. Velike države članice doprinose više od malih. U cjelini trend je pozitivan, to možemo reći. Hvala lijepa. A sada dajem riječ Moniki, a onda Ani Gomeš. Molim da budete kratki i brzi. Da, biti ću stvarno kratka. Moje pitanje se odnosi na to imaju li sve države članice u međuvremenu tehničke uvjete kako bi u potpunosti mogle koristiti ove instrumente koji nam stoje na raspolaganju, a ako to nije slučaj, kakvu podršku biste vi predložili kako bi mogli e, bolje realizirati korištenje tih alata? Brzo i izravno i precizno. Hvala vam lijepa na pitanju. Sve države članice koje su povezane sa sustavom imaju tehničke zahtjeve e, i tehničku opremu. E, inače ne bi bile povezane. E, učinkovitost sustava ne zavisi o tehničkoj opremi već o korištenju E, već su moji kolege e, naglasili potrebu e, boljeg osposobljavanja i više ljudskih resursa. Moramo se na to fokusirati kako bismo povećali učinkovitost i povećali kapacitete država članica da reagiraju na terorističke prijednje ako e, dobijemo više ljudskih resursa onda e, zajedno sa Cepolom i Frontexom možemo bolje izgraditi kapacitete država članica i bolje postizati naše ciljeve. Efikasnije koristiti instrumente koji su nam e, na raspolaganju. Ana Gomes ima riječ. Hvala gospodine Garkov. Pitanje je sljedeće. Da li se brinete za integritet i operabilnost baza podataka kojima upravljate i kojima omogućavate pristup? Da li vi ili netko drugi koga poznajete a analizirate e, podatke, na primjer, e, mnogo pažnje e, poklanjamo analizu podataka migranata i azilanata, ali programi koje imaju neke države članice E, programi po kojima e, bogati ljudi mogu kupovati e, vize i mogu boraviti u tim zemljama. Možete tako zataškati svoj, svoju kriminalnu prošlost. Da li imate nadzor nad tim podacima koji su povezani sa SIS-om ili sa vis da li ulazite u povijest e, e, toga kako je neko stekao državljanstvo naročito za one programe gdje e, boravište i državljanstvo i boravište su povezani. Hvala lijepa na ovim pitanjima. Ja ću e, odgovoriti u dva dijela. Prvo, kao agencija mi smo odgovorni i ozbiljno shvaćamo kvalitetu podataka u centralnom sustavu za koji smo odgovori. E, dajemo redovite izvještaje o kvaliteti ako vidimo neke nepravilnosti odmah o njima izvještavamo a e, odgovornost je država članica da te nepravilnosti isprave drugi dio pitanja e, e, odgovor je ne mi nemamo mandat da ulazimo u te stvari to su aranžmani koji nadležnost država članica to je njihova odgovornost e, izdavanje viza agencija garantira da svi sustavi e, koji su dostupni e, državama članicama se mogu verificirati da li je osoba ima kriminalnu prošlost ili zbog nekih razloga mu ne može biti izdana viza. Ono što je pitala gospođa Homa, E, pitanje kako države članice e, koriste sustave koji su na raspolaganju. E, naravno, tu trebamo dovoljno sredstava, dovoljno ljudskih resursa kako bi se ti instrumenti dobro koristili. Hvala. Mm, ako, na primjer, vidite iz svojih podataka da određena država članica izdaje mnogo više vize viza nego obično građanima određene zemlje. Da li bi to izazvalo vašu sumnju? biste li e, digli uzbunu zbog toga? Zamislite na primjer, na primjer imate mm, Schengenske vize e, se izdaju e, velikom broju libijskih građana. Bili e, to bio razlog za zabrinutost? Shvaćam pitanje, da. Mi dajemo redovne statističke izvještaje državama članicama i Europskoj uniji. Ako se Schengenske vize izdaju u većem broju nego obično, mi o tome izvještavamo, a onda je sve u rukama država članica. Mm, oni moraju osigurati follow-up praćenje. Mi to uključujemo u našim izvještajima. Hvala, to je vrlo konkretno i vrlo izravno. Gospodin Lopez Aguilar ima posljednje riječ. Imate jednu minutu, gospodine Lopez Aguilar. nadam se. Sipa? A, ah, eh, eh, the question goes related to the one I... Pitanje je ono koje sam postavio prethodnim panelistima. Odnosi se na Prosto nestane mi bio mikrofon. Dakle, niz puta smo bili svjesni, odnosno znamo da je agencija neutralna prema ustavnoj situaciji u zemljama članicama, ali kao što ste vi inzistirali i rekli da je misija osigurati interoperabilnost podataka i provjeriti kvalitetu i pouzdanost podataka. Jeste li do sada, na primjer, imali to iskustvo da postoji razlika E, što se tiče interne raspodjela ovlasti između obavještajne službe, policije, unutarnjih poslova. Dobivate na isti način podatke iz Francuske e, ili recimo iz Belgije i drugdje po vašem iskustvu, na primjer. Hvala na ovom pitanju, naravno. Nijedne dvije zemlje nisu apsolutno iste i svakako postoje razlike od zemlje do zemlje i iskreno nisam još gledao ove razlike iz vaše perspektive, ali iz iskustva, ne nužno povezanog s podacima, ali iz iskustva bih rekao da koordinacija rada između agencije i zemalja kojima imaju recimo ustavne aranžmane kompleksnije je uvijek malo teže nego, nego tamo gdje su ti aranžmani jednostavniji, naravno. Merci beaucoup. Mm, hvala lijepa. Nemamo više javljanja za riječ. E, hvala vam na kvaliteti ove razmjene mišljenja. E, možda smo bili kraći nego obično Eh, jer mnogi kolege moraju ići na glasanje eh, na plenarnom zasjedanju. Ali zaista se od srca zahvaljujem na ovoj vrlo iskrenoj razmjeni mišljenja. Eh, dobili smo mnogo informacija o, o vašem radu E, Monika Holmer i Helga Stevens su naše su izvjestiteljice e, za to područje pa smo vam zato jako zahvalni. Naši e, članovi moraju shvatiti kako radite i vidjeti koje su pozitivne perspektive. Vrlo smo dobro čuli poruku mm, o potrebi E, da e, pojačamo našu potporu e, zbog rastuće prijetnje u našim sredinama. Mm, moramo toga biti svjesni i poduzimati potrebne inicijative. Hvala lijepa gospodine Garkov što ste prihvatili poziv i odgovarali na naša pitanja. Hvala i kolegama što su poštivali ova vrlo stroga pravila igre. Evo, pravila igre koje imamo u ping-pongu. Hvala lijepa. E, želim vam ugodan dan i dobro glasanje i e, sretan povratak kućama.